Good afternoon everybody. Welcome to this uh, Lijep pozdrav svima, dobrodošli na sastanak odbora za proračune. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nemamo prigovora, smatramo da je dnevni red usvojen. Druga točka obavijesti predsjedatelja. Prije svega, odluke koordinatora od 10.11. se može naći na stranicama. Danas između 15.15 i 6.30 će biti prvo glasanje. Jedno dodatno glasanje na daljinu je dodano u četvrtak 19. od 15 do 15.45 a svi zastupnici koji sudjeluju glasat će putem iVote sistema, a prevođenje je danas na raspolaganju na njemačkom, francuskom, talijanskom, grčkom, španjolskom, poljskom, portugalskom i hrvatskom. Hvala lijepo, prijeći ćemo na treću točku dnevnog reda, a to je transferi 2023 odio, uobičajeno bih Molniku Holmajer kao izvestiteljicu za da s obzirom da nema, za ću gospodina Fernandeza da to učini. Izvolite. Hvala lijepo, zastupnica Olmajer nije mogla biti ovdje, no slaže se sa svim transferima. Transferi ukupno iznose 6,8 milijuna obveza za proračunske stavke Europa za građanje, ostraživanje i osnaživanje građanskog sudjelovanja na razini Unije kako bi se premostilo razdoblje do partnerskih sporazuma sa Također, ovdje imamo program za sljedeći VFO o građanima. Zastupnica Holmajer se slaže s ovim transferom. Nek 24 transfer koji se tiče osnaživanja proračunskih stavki koje osnažuju i dalje razvijaju zajednički europski sistem azila i najavljuju raspodjele odgovornosti između država članica i fond za hitne mjere također vezano uz zdravlje životinje i biljaka tu imamo. Dakle, azil, migracija, integracija, fond za ove teme je osnažen za 102,3 milijuna. Što se tiče obveza, 91,5 milijuna što se tiče plaćanja kako bi se snačila omotnica za hitnu pomoć s usredotočenjem na Grčku. Sredstva obuhvaćaju izgradnju centra za prihvat na Lesbosu Samosu i promociju promicanje dakle slučajeva koji dobivaju pomoć, također se osnažuje fond za hitne mjere koje se tiču zaštite zdravlja biljaka i životinja za 12,6 milijuna u plaćanjima kako bi se obuhvatila plaćanja koja se tiču nekoliko slučajeva afričke svinjske groznice u pojedinim državama članicama. Izvjestiteljica se slaže i s ovim transferom kao i s transferom e DEK pet a on se tiče predloženih predloga da se premjesti odobrena sredstva zbog pandemije COVID-19, a koje se tiču mjera za programe koje se ovoga tiču sa ukupnom vrijednošću 14,3 milijuna za obaveze i 14 za plaćanja unutar dobranih proračunskih sredstava. Dek 26 izvjestiteljica se također slaže s transferom. Ukupno se radi o 40,7 milijuna iz nekoliko proračunskih stavki u proračunsku stavku 2601.2302 najam i kupovina zgrada u Luksemburgu kako bi se dalje omogućilo plaćanje države Luksemburgu koja provodi projekt izgradnje GMO kao što je dogovoreno 2013. Komisija planira platiti unaprijed iznose državi Luksemburg i na kraju svakog financijskog razdoblja se očekuje da će ostati određena neiskorištena sredstva, što će ukupno smanjiti kamate u budućnosti. Izvestiteljica se slaže sa time. Dek 25, transfer, se tiče nekoliko proračunskih stavki unutar trećeg odjeljka. 0,5 poljoprivreda i ruralni razvoj kako bi se proračunske potrebe pokrile koje su ili više nego što se očekivalo i predlaže da se osnaže proračunske stavke za osnovno, program osnovnih plaćanja u poljoprivredi za 0,1 milijun zatim isplate poljoprivredu koja ide u korist okoliša za 17,9 milijuna i rashode za financijske ispravke državama članicama nakon donesenih odluka o potvrdi sukladnosti prethodnih godina o ovaj iznosi je 4,3 milijuna i nakon konzultacije s kolegama iz odbora Agri izvjestiteljica se i sa time slaže. Hvala. Hvala vama. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Transfer 2020. Zastupnica Gardija Zabal, izvolite. Hvala lijepo. Imamo cijeli niz transfera kojima se ovdje bavimo. Ali pokusit ću biti što je kraće moguće zbog toga što svi imamo informacije i odgovore na pitanja koje su poslane. Prije svega transferi iz Europskog parlamenta broj 10 i 11. 10 je 7,2 milijuna eura. poboljšanje fondova za pojedine informatičke sisteme te zamjenu postojećih mjera i primjerice poboljšanje Wi-Fi veza, firewall zaštite, online konferencija, povećanje, osnaživanje kibernetičke sigurnosti i isto tako ažuriranje sistema za podnošenje amandmana. Dakle, ovdje mm, imamo razmatranje smanjenja plaća kako bi se to omogućilo. Inflacija je bila niža i postoje određen utjecaj zbog koronavirusa koji su sve ukupno omogućili. Transfer 11 tiče se povećanih potreba za prijevod koji se u određene trenutke gdje se moralo koristiti vanjske eksterne službe porijekla ovih fondova je također niži troškovi za plaće. Treća točka je transfer e, ombudsmana broj 3 iz 2020. 34.000 eura, 4.200 kako bi se pokrili povećanje troškova osiguranja koje treba platiti Europskoj komisiji, te 13.000 za proračunsku stavku za buduće moguće potrebe. Porijeklo sredstava je također smanjenje troškova plaća i smanjenje sredstava dodijeljenih europskim školama te manje sredstava koje se troše za pismeno uspjeno prevođenje. Treće, ECA VAB 07, radi se o 290 tisuća eura, pristup sigurnosna pitanja vezana za pristup sudu, a izvor financiranja će u ovom slučaju biti manji troškovi e, parničenja zbog koronavirusa, manji troškovi za plaće i manji broj novosklopljenih ugovora. Sljedeće, također revizorski sud, 166 tisuća eura za prilagodbu novim oblicima rada na daljinu te ulaganje u platforme za rad na daljinu. Imamo i nove stranice da se osnaži online prisustvo i potrebno je poboljšati dokumentacijski sistem interni na sudu. Ta sredstva proizlaze iz manjih troškova objavljivanja jer je sve digitalizirano također zbog nižih iznosa plaća. Revizorski sud također predlaže promjenu plana zapošljavanja. Imamo 5 AST, jedan temporary e, zaposlenik koje će zamijeniti trajni AD zaposlenici. Nije došlo do povećanja ili smanjenja u tom slučaju. Sljedeće je odbor regija transfer 3. 525 tisuća iz više proračunskih stavaka. koji se bave računalnim uslugama, većina transfera zapravo ide u smjeru ispunjavanja potreba ispunjavanja potreba ažuriranja računalnog sistema, online knjižnice i također porijeklo e, izvor novaca je smanjenje aktivnosti zbog korone i smanjenje troškova plaća. Sljedeće, Europski sud 4 milijardi eura. Također vezano za računalni sistem, online rad olakšavanje rada na daljinu te kupovina određenog broja licenci što je planirano za 2020, to prebačeno je za sljedeću godinu. Ponovo, sredstva dolaze iz smanjenih troškova plaća, manjeg broja ugovora i manjeg korištenja infrastrukture, te manje sigurnosnih potreba i isto tako vanjskog prevođenja usmenog i pismenog. Sljedeće, 250.000 EDPS transfer 1 iz 2020. Radi se o aspektima koji do sada nisu uključeni i pokriva se rodiljni dopust, a izvoz sredstava je smanjenje plaća. To je bilo devet točaka koje ja predlažem i od vas bi molila pozitivnu podršku. Hvala vam. Što se tiče transfera iz odljetka 3 i drugih, zastupnici su već dobili odgovore na sva pismena pitanja e-mailom, ona koje su putle drugim institucijama. Ako imamo kakvih drugih pitanja ili komentara, Institucije su na raspolaganju, ne znam da li netko želi istaknuti što god. A ukoliko ne, možemo preći na pet točku dnevnog reda, a to je zgradarstvo, politika grada, konkretno je 159. Zastupnica Keller, trajna izvestiteljica, nažalost nije <clears throat> prisutna, no zastupnica je će nam kratko dati izlaganje ovog dosijeja. Valeri, izvolite. Dobar dan svima. Hvala. Prije svega bih željela ispričati gospođu Keller koja ne može sudjelovati na ovom sastanku i ona mi je me zamolila da ju zamijenim. Dakle, politika vezano uz zgrade. Tu imamo e, znači tu e, želju da se produže ugovori o najmu za BU1 i BU5 i 9 koji ističu i u tom smislu želimo e, to produžiti do, na, do 1.12.2021. eventualno produženje još šest mjeseci do 31.6.2022. godine. To se nalazi u, europskom, u europskoj četvrti. U tom smislu komisiji je potrebno isto više vremena za preseljenje. E, budući da moramo isto tako dobro pripremiti prihvaćanje određenih službi, Gospođa Keller smatra da je dobro kupiti službe na jednom mjestu tu i zbog sanitarnih i ekoloških razloga. No, ipak nije je važno imati na umu da ne treba previše ljudi okupiti na jednom mjestu. Još jednom želim pozdraviti i zahvaliti gospođi Keller, pozdraviti njezin rad. Nažalost, ona nije u mogućnosti sudjelovati na ovom sastanku. Okay, thank you, uh, Hvala zastupnice je, Da li netko od u sjeni želi riječ? Ukoliko ne, predlažem da riječ damo komisiji vezano s komentare koje smo upravo čuli od zastupnice Aje. Predstavnik komisije je s nama. Ne. Hvala, tada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. 7. Nacrt izmjene proračuna 9. Dosija kojem smo već raspravljali. Točka osam. Sporazum o ribarstvu s Mauritanijom. Također već raspravljen. Podsjećam da se radi o glasanju o cijelokupnom mišljenju. Deveta je točka sporazum o ribarstvu sa Kukovim otocima, isti komentar, se je već raspravljeno i samo se glasa o mišljenju u cjelini. Mislim da sada možemo zaključiti da kvorum imamo velik i nastavit ćemo sa glasanjem. Tijekom glasanja glasat ćemo prije svega

parlament C10 iz 2020, C11 iz 2020, pravobranitelj 3 kroz 20 i 20, ECA revizorski sud, V kroz AB 07 kroz T kroz 20, V kroz AB povlaka 08 kroz T kroz 20, organizacijska struktura, zatim odbor DEGIA INF 3 kroz 2020, e, Sud Evrope, INF 3 kroz 20, 20 i EDPS broj 1 kroz 20 i 20. Treće, glasanje o upravljanju nekretninama, bili je 159 Europska komisija Četvrto, konačno glasanje o mobilizaciji e, Fonda solidarnosti Europske unije za pružanje pomoći Hrvatskoj i Poljskoj vezano uz prirodne katastrofe te istota predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj vezano uz izvanrednim stanjem izvanredno stanje velikih razmjena u području ravno javnog zdravlja. Isto tako nacrt izmjene proračuna 9 za opći proračun 2020. Isto tako sklapanje sporazuma s Islamskom republikom Mauritanijom i Europskom unijom u obliku razmjene pisama o produljenju protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu predviđenim sporazumom o partnerstvu i ribarstvu između Europske zajednice te Islamske republike Mauritanije koji prestaje važiti 15. studenog 2020. I za kraj sklapanje sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije vlade Kukovih otoka o produljenju protokola o provedbi sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Proglašavam glasanje otvorenim od sada do 18.30. Molim vas imajte na umu da ćemo imati jedno dodatno glasanje na daljinu o nacrtu pisma odboru AFKO koje će se održati sljedeći četvrtak 19.11. od 15 do 15.45. Točno vrijeme otvaranja i zatvaranja glasanja bit će naznačeno u mailu koje će vam tajništvo poslati. Hvala, možemo sada prijeći na desetu točku VFO, vlastita sredstva i plan za oporavak, stanje pregovora. Što se tiče nekakvih uvodnih napomena, s moje strane, kao što znate, došli smo do sporazuma 10. 11. o pitanjima o kojima sam upravo govorio. To je rezultat intenzivnih pregovora Kompromis po meni je vrlo pozitivan za građane i kratkoročno, dakle da se Europa može uhvatiti u košac s pandemijom COVID-19, a isto tako i dugoročno kako bi se podržao oporavak našeg i odpornost našeg cijelog društva. Četiri konkretne točke su tu, prije svega parlament je šest milijardi eura uz paket koji su šefu države vlada dogovorili o ključni, jedan ključni primjer i možda glavni je to da smo stručili omotnicu za zdravstvene programe. Drugo što se prihoda tiče imamo načelo da srednjoročno dugoročni troškovi otplate NGO-a će biti pokriveni uvođenjem novih vlastitih resursa, što je ključno kako bismo se pobrinuli da opterećenje dugom neće morati plaćati porezni obveznici i da neće smanjiti programe, druge programe Europske unije. Treće, osnažili smo i ulogu parlamenta o upotrebi fondova Europske unije sljedećeg narašta, što je ključno što se tiče demokratske odgovornosti i kad se takav instrument stvori i pobrinuli smo se da ćemo imati odgovarajući proračunski nadzor kako bi to bilo uključen, uključen parlament od početne faze. Četvrto, 30% VFO je sljedeće narašta i NGU podržat će klimatske ciljeve, to smo potvrdili kao ključni namjeru dodajući snažne odredbe o biološkoj raznolikosti i uključivanje rodne perspektive. Prije nego što riječ dam zastupnicima i članovima pregovaračkog tima jedan krajnji komentar od mene, nešto što svi vjerojatno već ste opazili na socijalnim medijama, društvenim mrežima i drugdje da danas popodne Koreper je došao do blokade, sadržaj VFO-a bio je u redu za sve članove Korepera, no problem se pojavio kao što se moglo očekivati na temelju onoga što smo ranije čuli, odluci o vlastitim resursima, vlastitim sredstvima koja je blokirana bila, kao je određeni na protumjera vezano za ono što se događa po određenim pitanjima vladavine prava. Reč dajem prego članovima pregovaračkog tima, molim vas da poštujete pet minuta vremensko ograničenje po osobi. E, Jan Olbricht će prvi imati riječ su izvjestitelj za VFO. Uh, e, Margarita Markeš, also... Margarita Markeš, također izvjestitelj se u Sijeni za VFO. Margarita, izvolite. Madame Marquez, vous voulez pousser sur le bouton. Gospođo Markeš, pritisnite gumb. Sada mogu govoriti da, ali vaša kamera je obrnuta, tako da se vidi vaš ured. Da, u tom slučaju molim vas govorite engleski. it's not working. It seems it's not working. Budući da se govornik ne vidi sukladno odluci kvestora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 Da, hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja se nisam ponovno pojavio, ja sam tu bio od samog početka, ali možda je nešto pošlo po krivu. Ali ja sam čuo i kad ste rekli da nisam spojen. Evo, moje isprike možda će idući put e, biti bolja veza. Samo da kažem nešto vezano ono što je zastupnica Markiš rekla. Samo bih nas htio sve podsjetiti da je naš dogovor kao prvo bilo nešto što se nije ticalo samo tih 16 milijardi eura. Naš dogovor tiče se cjelokupnog E, vfo znači cjelokupno proračun od sedam godina. I zbog toga to nije nikakva slučajnost da smo kao parlament na tome radili dvije godine. I da smo se zbog toga borili kako bismo uključili neke elemente u proračun. Evo, samo bih vas htio podsjetiti da je Europski parlament bio taj koji je predložio fond za pravednu tranziciju tijekom tog postupka. To smo bili mi. Mi smo bili ti koji smo se borili za taj e, fond za europske vrijednosti i tako dalje. I parlamentu je bilo za to potrebno dvije godine. I sad smo na kraju ukupnog rada. A tijekom pregovora se nismo dotakli nacionalnih omotnica, što znači da su one bile zaštićene, a mi smo se borali za novac za najvažnije programe Europske unije. I zbog toga nismo samo uspjeli postići 16 milijardi eura, već bih htio shvatiti vašu pažnju na to da će taj novac doći primjerice iz novčanih kazni, a parlament već godinama želi zadržati novac prikupljen od novčanih kazni unutar proračuna. To nam je sada prvi put uspjelo. Također imamo i jamstva da će novac iz istraživanja koji se ne iskoristi ostati u proračunu. Tako da ima tih nekoliko elemenata koji se tiču fleksibilnosti, koji se tiče, tiču proračuna, koji su također bili e, izrazito važni. I zbog toga je naš dogovor bio toliko važan. Drugi element, također bih htio naglasiti da je naš dogovor bio potreban kako bismo vijeću dali jamstva da oni mogu pripremiti na, na tome temelju proračun za 2021. godinu i pismo o izmjeni proračuna. I zbog toga sada komisija upravo i može već pripremiti e, to pismo o izmjeni proračuna. Znači nije nikakva slučajnost da stalno govorimo da je to povijesni dogovor. To nije povijesni dogovor samo zbog tih 16 milijardi eura, što je povijesno gledano veliki uspjeh, zato što parlament e, nikad do sad nije dobio toliko mnogo dodatnog novca, već je bilo važno to što smo uspjeli pritom izmijeniti neko od važnih pravila u proračunu. Mislim da je to važno za budućnost. Nadajmo se sada da će rad u vijeću imati pozitivan ishod. Jer kao što znate, dvije države članice odbijaju raditi na idućim koracima. Oni odbijaju pripremiti dokument koji bi trebao onda proći kroz parlament eh, za usvajanje što se tiče proračuna, te odbijaju donijeti odluku o vlastitim sredstvima. Nadajmo se da će se one među sobom uspjeti složiti i omogućiti nama da naš rad doista donese korist europskim građanima. Mi ćemo uvijek iznova naglašavati da je to povijesan dogovor i mi smo zadovoljni. Hvala Jan. Sada ću predati riječ Jose Manuelu Fernandesu koji je su izvjestitelj za vlastita sredstva. Jose Manuel. Izvoli. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Mislim da još to nismo činili jer nismo još zahvalili svim onima koji rade od 2018. godine najmanje na ovom dosjeu, zato što ovo nije sve palo s neba. I imali smo mnogo eh, izvješća o tome i eh, interim izvješće su tako bilo vrlo važne. Tu se sada radi o anticipaciji prije prijedloga komisije smo sada mi oni koji smo predložili našu stvar. Struktura je bila vrlo važna. Htjeli smo izbjeći rezove u kohezijskoj politici, izbjeći rezove koji su nažalost još uvijek prisutni u poljoprivrednoj politici Europske unije. Htjeli smo financirati istraživanje mlade ljude, htjeli smo imati internu solidarnost, ali isto tako i vanjsku solidarnost, jer ne bismo trebali zaboraviti ulogu Europske unije u svijetu. Kako bismo imali Europsku uniju koja štiti, gdje smo u sigurnosti, ali isto tako i gdje imamo dobru podlogu za budućnost. A isto tako nam treba Europska unija vrijednosti. A taj rad, pa tu ne radimo mi samo na tome da, Europski parlament uh, trenutni saziv, ali su tako i prošli saziv Europskog parlamenta i svi kolege koji su na tome radili, barem od 2018. godine. I moramo im se zahvaliti. Postali smo dobar sporazum, jako pozitivan sporazum. To je dakle plod našeg rada. I Europski parlament je bio ključan dionik u tim sporazumima a nešto što nije povijesno, ali što isto tako pripada budućnosti, a to je da smo imali isto tako i mnogo presedana tijekom ovog proračunskog postupka za buduće proračunske postupke. Uspjeli smo povećati financijska sredstva za europske programe, ali smo isto tako i zaštitili budućnost i građane. A što se toga tiče, želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u pregovorima, ali naravno i na jedan poseban način Valerie je, koja je radila na temi vlastitih sredstava. I mi smo se borili za to kako bi građani kako građani ne bi bili oni koji će platiti za ono što bi trebalo biti u proračunu u smislu dodatka u budućnosti. Htjeli smo imati jedno jednostavno načelo nova vlastita sredstva, taj e, paket vlastitih sredstava mora biti dostatan za otplatu dugovanja kako se ne bi programi i fondovi prekinuli i u tome smo uspjeli. To je jedan obvezujući ugovor još uz to. Imamo isto tako i obvezujući vremenski kalendar za sve to. Te smo vijeće malo usmjerili prema tom cilju, prema tom načelu to je načelo na kojem sam ja mnogo već puta inzistirao, to je jedno, jedno, jednostavno načelo da oni koji ne plate moraju se natjerati da plate. Naši prioriteti moraju biti usklađeni sa našim, e, sa našim vrijednostima. To sve mora biti u skladu sa našim klimatskim ciljevima kako bismo isto tako promijenili naše ponašanja, ali isto tako i kako bismo doprinijeli fiskalnoj pravdi. I oni koji ne, ne plaćaju, koji nisu do sad plaćali, moraju to početi. Tu rečenicu sam mnogo puta ponovio. A moramo isto tako imati vlastita sredstva koja su povezana još i sa jednim drugim ciljem, a to je sa ciljem da se borimo protiv prijevare, porezne utaje i erozije porezne osnovice. A godišnje, to su brojke komisije, imamo više od 2,2 milijarde eura To znači da je to jako velik udio isto tako i cjelokupnog VFO-a. Od ovog trenutka, budući da je to obvezujuće, Svaki put kada se iskoristi članak 122. primjerice kao za fond za oporavak, Europski parlament ne može ostati po strance, mora biti uključen u taj postupak. I imat ćemo zajedničke sastanke sa predstavnicima vijeća kako bismo prije svega vidjeli koje će to biti proračunske posljedice prilikom korištenja članka 122. Također smo uključeni i to ex ante u fond za oporavak tijekom svakog godišnjeg proračunskog postupka za taj fond. Na taj način ćemo dati veću legitimnost, veću jačinu tom fondu za oporavak. Bilo bi nezamislivo da tih 155 milijardi eura, da ih se samo tako iskoristi i da se njima, njime upravlja, a da pritom Europski parlament nema ništa za reći o tome i u tome smo također uspjeli. To je također jedan dogovor gdje smo riješili neka horizontalna pitanja, njih smo uključili, primjerice pitanja kli, vezano uz klimu, uz bioraznolikost, a isto tako moram zahvaliti i e, gospodinu Rasmusenu koji je također odradio odličan posao kada se radi o toj temi. Imali smo uh, ujedinjen pregovarački tim i zahvaljujem naravno i svim izvjestiteljima s kojima sam uh, uh, tako usko surađivao, Jan Olbrich također koji je iz mog kluba primjerice, ali mi smo funkcionirali kao tim koji je u svakom trenutku predstavljao mandat kojeg smo dobili od Europskog parlamenta. I zaključio bih time što bih rekao da je to i zahvaljujući tehničkoj ekipi koja nas je pratila, zahvaljujući našim zaposlenicima u tajništvu, zahvaljujući našim asistentima, našim savjetnicima. Oni su ti koji rade svaki dan unutar klubova zastupnika za nas. Neću ponavljati tu imena tih ljudi, ali oni dobro znaju koji su i oni su doista imali jednu izrazito veliku kvalitetu, tehničku kvalitetu, ali isto tako i političku kvalitetu u smislu da su imali viziju, strategiju za budućnost. Bez njih taj dogovor ne bismo uspjeli postići. I na kraju bih isključio time što ću još jednom zahvaliti i našem predsjedniku koji je dobro popratio sav taj rad on je iz jednog kluba zastupnika koji nije za povećanja u proračunu, ali on je dobro odradio svoj posao i on je ispoštovao ulogu koju smo mu dali u odboru i kao takva cjelina smo uspjeli postići takav izvanredan rezultat. Bez te cjeline, bez jedne od karika u lancu ne bismo uspjeli postići jednak rezultat. Hvala vam i treba reći da Europski parlament može biti ponosan na to što se u njemu nalaze ljudi koji su, što se tiče tehničke razine, takvi da kad kad bolje predstavljaju e, rad Europe i građane Europe nego sami političari. Hvala Gospodine Fernandez, mnogo ste odužili, ali budući da ste zahvaljivali ljudima koji su doista bili vrlo važni tijekom ovog postupka i tijekom onoga što smo uspjeli postići, onda sam bio blagonaklon prema vama. Sljedeći koji će se javiti za riječ je valeri Aje. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Pa što da kažem sada, <laughs> nakon svega što smo čuli? Svakako i ja želim doista iskreno i srdačno zahvaliti svima onima iz tajništva odbora za proračune iz e, klubova, naši suradnici koji su danonoćno radili i bez kojih ne bismo imali ovaj sporazum. To kažem doista i jako iskreno zato što se naravno nalazimo sada na kraju pregovora, s time smo sada završili, stoga im treba zahvaliti, ali isto tako doista treba isto tako naglasiti i njihov angažman, kvalitetu njihovog rada i mislim da svi koji su radili među nama kao zastupnici u tom pregovaračkom timu smo svjesni toga da bez njih to ne bismo uspjeli. Svi smo bili ujedinjeni i oko vas, gospodine predsjedatelju, i mislim da kolektivno gledano možemo biti ponosni na ovaj rezultat. Neću jako dugo govoriti. Htjela bih se uzatočiti na dvije točke dodatno uz ono što je sve rečeno. Dakle, što se tiče vlastitih sredstava, htjela bih nešto pojasniti zato što nam se u proteklih nekoliko dana postavljaju neka pitanja. Jedna točka vezana uz porez na financijsku transakciju, a druga točka vezana uz vremenski kalendar koji bi trebao biti indikativan prema nekim govornicima, a to nije tako. Porez na financijske transakcije je uključen u jedan globalni vremenski kalendar ali mi želimo uvesti taj porez do 2026. godine. Za dobro čitanje poreza na financijsku transakciju među drugim vlastitim sredstvima koji su sad u internetskom sporazumu, morate dobro pročitati interinstitucijski dogovor i e, izjavu komisije. U interinstitucijskom dogovoru se kaže da će 2024. godine komisija iznijeti prijedloge o novim vlastitim sredstvima o kojima će 2025. vijeće glasati i zatim bi se to trebalo uvesti 2026. godine. A komisija je isto tako iznijela jednu izjavu gdje je rekla da ako pregovori oko pojačane suradnje za porez na financijsku transakciju ne uspiju e, se zaključi za 2022. godinu, onda će u svakom slučaju 2024. godine iznati prijedlog o vlastitim sredstvima u obliku poreza na financijske transakcije. Dakle, najkasnije ćemo do 2026. godine imati taj porez, a pozitivno je to da ovi razgovori trenutno oko pojačane suradnje, ovi pregovori koji se sada odvijaju, ako se prije 2022. godine zaključe, onda će komisija izneti prijedlog o vlastnim sredstvima E, možda i ranije. To je evo jedno pojašnjenje, ako je to nekome bilo potrebno. Drugo pojašnjenje. Čula sam neki kažu da taj vremenski kalendar sa ovih šest novih vlastitih sredstava sa obvezujućim e, godinama, sa obvezujućim datumama za glasanje vijeća i za e, postupak u parlamentu, to nije indikativan vremenski kalendar. On je uključen kao takav u interinstitutski dogovor. Interinstitutski dogovor je pravno obvezujući dokument, što znači da je taj kalendar isto tako pravno obvezujuć eh, i tu ćemo jako paziti na to kako će se taj eh, kalendar ispoštivati. Postoji jedan element nad kojim nemamo danas kontrolu, a to je taj da će na kraju krajeva to sve morati ratificirati nacionalni parlament. a naravno nijedan čelnik države ili vlade ne može danas reći danas, 16. E, studenog, da će za dvije godine njegov nacionalni parlament e, imati e, takvu i takvu strukturu. I stoga što se toga tiče smo uveli sva ta jamstva i isto tako su ta jamstva obvezujuća. Dakle, taj kalendar nije e, samo indikativne naravi, on je doista obvezujuć. Jose Manuel je nešto rekao na što bi se ja htjela nadovezati i isto tako zahvaliti nekome. Dakle, da, ako smo uspjeli postići taj sporazum, onda je to zahvaljujući e, tehničkoj ekipi, a naravno i zahvaljujući svim onima koji su radili na tome prije nama prije nas. E, ja to kažem još i uvjerenije zato što sam nova zastupnica. Dakle, što se tiče vlastitih sredstava, mislim ti, Jose Manuel, već dugo godina radiš e, na tome, ali imamo i Alana Masur i Gerard Deprea i Jose Artuija koji su radili na tom dosijeu i koji su uspjeli postići napretke i koji su zapravo isto tako doprinijeli ovom završnom rezultatu. Hvala vama i e, hvala njima. Hvala Valeriji. I sada Rasmus Andersen koji je bio zadužen za horizontalna pitanja, bio član pregovaračkog tima za ta pitanja. Rasmus, da, hvala. Kao prvo ja bih htio zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovome od strane Europskog parlamenta, koji su na tome radili, posebice osobama u tajništvu iz našeg odbora, ali isto tako i zaposlenicima unutar kluba zastupnika i našim asistentima. Kao što sam rekao na plenarnoj sjednici već jednom, doista vjerujem da ovo sve bez vas ne bi bilo moguće. I mislim da možemo biti ponosni rezultat kojeg smo zajedno postigli. Naravno da tu ima mnogo kompromisa i naravno da posebice zato što ja dolazim iz kluba zastupnika koji smo htjeli još ići i mnogo dalje od onog što smo dobili u kompromisu. E, da, u redu, ali ja ipak unatoč vam mogu reći da je dogovor prošlog tjedna, ali i e, onaj element vladavine prava na kojemu su mnogi kolege radili, da su to doista e, snažni elementi i da je zapravo javnost, da javnost čak i nije očekivala da će parlament to uspjeti postići tijekom pregovora. A sad imamo još uvijek onaj plan oporavka i hvala svima koji rade na tome, ali ja Vjerujem da ćete isto tako uspjeti postići snažan rezultat i onda ćemo biti u boljoj situaciji nego prije. Za mene tu postoji jedan element vezan uz ta pitanja koji, bih htio spomenuti. Mi smo se složili oko mnogo različitih elemenata oko kojih možemo složivati. Dakle, složili smo se oko mehanizma o uvođenju ciljeva za bioraznolikost, Komisija je bila skroz do samog kraja protiv toga i nije htjela imati ciljeve za bioraznolikost, ali sada imamo e, jedno rješenje od tri koraka gdje ćemo se pobinuti da komisija predstavi snažnu metodologiju za to. Isto i kada se radi o klimatskim pitanjima. Tu ima nekoliko dobrih elemenata u E, sporazuma, ali sada moramo idućih, godin, idućih nekoliko godina odraditi dobar posao i postići da e, ti elementi budu snažni. Isto i kada se radi o e, rodnoj ravnopravnosti, gdje smo tu imali jedan pilot projekt o procjeni rodne ravnopravnosti, tu je rad na tome tek počeo. Ja želim komentirati i trenutno stanje stvari, ne želim ponavljati sve one dobre argumente kolega, ali mogu vam reći kako se trenutno osjećam mi vidimo da neke vlade, poput mađarske vlade i poljske vlade, da e, počinju sada sa igricom moći u vijeću i ja sam e, dobio i već neka pitanja od e, novinara i drugih koji nas pitaju bismo li bili spremni na još jedan dodatan kompromis. mislim da bi parlament trebao jasno reći da smo mi napravili ono što smo trebali. Mi smo ostvarili kompromise, ostvarili smo neke jake rezultate, ali nije kao da smo spremni sada ponovno sve to otvoriti. Sada je pregovor tu i vijeće se treba pobrinuti za većinu, za različite elemente kojih se njih tiču. To za mene primjerice znači da njemački poslanik vjerojatno radi što može, da mora postići većinu vijeću, a inače njemačka vlada, ministar Roth, njemačka kancelarka mora onda odraditi to mjesto njega. I nije na parlamentu postići većinu vijeću. To je nešto što sada treba odraditi samo vijeće. I za mene su stvari vrlo jasne. Ne možemo prihvatiti tu igricu moći koju sada trenutno igra Viktor Orban. On će i pogoršati ekonomsku krizu ako nastavi postupati kao što je učinio danas sa blokiranjem ratifikacije o vlastitim sredstvima i e, konsenzusom o vfo Poljska vlada, ali i Viktor Orban će, ja se nadam, ipak na kraju krajeva shvatiti da će gospodarska kriza biti samo gora zbog toga i da će onda to biti problem isto tako i za Mađarsku i za poljsku ekonomiju i da od toga nitko nema koristi. Toga se, stoga se doista nadam da ćemo posjeći većinu u vijeću ili nekoliko tjedana i da nećemo završiti još i u dubljoj ekonomskoj krizi. Ali iz kuta gledišta parlamenta mislim da bismo se trebali pridržavati sporazuma kojeg smo postigli i moramo biti vrlo jasni e, kada se radi o tome i kada o tome govorimo. Hvala Rasmus, a sada idemo na izvjestitelje u sjeni. Prvo vezano uz VFO. Prvi na popisu je Robert Zile iz ECR-a. Robert, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ u ime ECR-a. Moram reći da većina ECR-a podržava rezultat što se tiče VFO-a. To nije nikakvo iznenađenje. Naravno imamo tu neke države članice koje su protiv povećanja proračuna, no mi u svakom slučaju mislimo da je ovo dobar rezultat. Što se tiče o VFO-u, sad trebamo vidjeti kako će se to provesti u dijelo, posebno što se tiče različitih zemalja kojima je raspodjela sredstava u okviru određenih programa kao na primjer e, obzor e, e, programi tako dalje izuzetno važni. Mislim da je mnogo toga još pred nama i moramo tu isto tako riješiti puno detalja, šeme vezano uz ETS i tako dalje i mnogo još toga će biti na stolu, moramo biti iskreni, ovo je zapravo samo početak. Radi se o paketu i u tom smislu bi e, želio reći nešto o uredbi o VFO-u. Radi se znači o paketu i o postupku pristanka na cijeli paket i u tom smislu moramo misliti politički. Znamo da europski građani E, pomno prate što mi radimo i čak ako se znači ovo vezano uz e, vlastita sredstva isto tako dođe na razinu e, nacionalnih parlamenta da je to jako važno političko pitanje. I tu ćemo biti zbilja pred velikim izazovima, teškim izazovima što se tiče VFO-a. A kad govorimo o vlastitim sredstvima, znači tajming je jako važan, ali i sadržaj je važan. Mislim da ovdje moramo obaviti razuman posao i da moramo postići kompromis kako bismo postigli sve i završili sve zakonodavne procedure u okviru ove uredbe. Mislimo da je to izuzetno važno i to će sigurno građani pozdraviti. Hvala, hvala Roberts. A sada riječ ima Dimitros Papadimulis, izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala vam. I ja također želim zahvaliti pregovaračkom timu, također i našim suradnicima u okviru odbora za proračun. Želim zahvaliti na poboljšanjima koje je uspio postići parlament nakon zbilja vrlo burnih, burnih pregovora s vijećem. A komisija u tom smislu možemo reći nije baš igrala najbolju ulogu, a zapravo je vrlo jasno podržala vijeće u ovim teškim pregovorima. Ja ne dijelim sad tu te krikove sreće i ne smijemo se sad tu e, previše hvaliti. Kad pogledamo inicijalni prijedlog i pristup parlamenta, možemo reći da postoji isto tako veliki raskorak u odnosu na naše inicijalne ciljeve. Znači imamo 1,5% povećanje e, proračuna, to nije što se mene tiče dovoljno ni zadovoljavajuće. A kad govorimo o kompromisima, vidim i rezanje troškova u dvije važne politike. Prvo ZPP, a drugo kohezijska politika. Realizmom, pragmatizmom i bez prevelikog hvaljenja, možemo reći da ovo što je realizirano je prije svega zahvaljujući određenoj taktici i e, strategiji. Vidjeli ste naravno i u ucjene i male političke igre e, država e, Mađarske i Poljske koji sprijete da će koristiti svoje pravo veta što se tiče europskog proračuna, budući da oni se ne slažu sa sporazumom koji je postignut između Europskog parlamenta i vijeća što se tiče ove uvjetovanosti vladavinom prava. To je prava opasnost, budući da e, smo to isto tako izloženi rizicima da se parlament e, mora isto tako na neki način odlučiti za neke druge ustupke. Dakle, nemojmo se previše hvaliti, parlament je napravio sve što je mogao. Tamo gdje je e, mogao postići neki napredek je napravio, napravio je ustupke tamo gdje je morao napraviti ustupke, a sada Njemačka treba postići i provesti u dijelo e, znači e, sporazume i da se to provede u dijelo. Kad govorimo o različitim državama članicama, Mm, imamo zbilja veliku izloženost drugom valu e, ove epidemije i u tom smislu moramo imati zbilja na umu ove, ova postignuća. Sada gospođa Lapord, e, izvjestitelji vezani, vezano uz vlastita sredstva. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. Kad govorimo o ovom političkom sporazumu vezano u VFO, nas zadovoljava što se tiče programa Obzor a kad govorimo o povećanju od 16 milijardi je stablo koje zapravo mm, nam skriva cijelu šumu e, cijelog niza nejasnosti. Jer, na primjer, u prilogu 2 nemamo jasnu obvezu provođenja rezultata i tu imamo zbilja slabljenje Next Generation EU. Šta ako, na primjer, nemamo dovoljna sredstva? E, u tom smislu će se onda isto tako povećati nacionalni doprinosi u okviru proračuna. U tom smislu nam je jako važno da to stavimo u prvi plan. A kad govorimo o rizicima, mislim da je isto tako rizično povezivati tu uvjetovanost vladavinom prava e, kad se radi o sredstvima e, iz europskog proračuna. Tu su naše bojasni se isto tako realizirale. E, e, Mađarska i Poljska, mi se slažemo s tim da oni prokazuju ovaj mehanizam koji je politički arbitaran i u tom smislu se legitimira e, različita pravila za različite države članice. A kad govorimo o poštivanju vladavine prava. U tom smislu podržavamo članak 3 što se tiče dobrog upravljanja. Taj tekst u svakom slučaju na pravi način sa sankcionira sve e, prevare uključujući i porezne prevare i e, konflikte interesa. To podržavamo. A e, ono što je važno kad govorimo o različitim mobilizacijama mora imati bolju metodologiju što se tiče klime. Hvala. Hvala. Gospodin Kohmo ima riječ. Izvolite. Gospodine Komu, imate riječ, izvolite. Hvala. Nadam se da će veza funkcionirati jer uvijek nije stabilan tu gdje se nalazim. Da, u istinu, Zahvale dolaze u pravo vrijeme. No, s druge strane sam iznenađen razinom zadovoljstva i na neki način e, samohvale. Da, istinu parlament je obavio svoj dio posla, no daleko smo od postizanja finalnog rezultata. Mi smo napravili puno ustupaka u odnosu na inicijalno stajalište. Mi smo se morali isto tako suočiti sa Europskom komisijom koja nas nije podržala na način na koji je to trebala i mogla. I na kraju smo zbilja postigli sporazum koji bi, za koji bi rekao da smo uspjeli u okviru kojeg smo uspjeli znači osigurati neke stvari kao na primjer vlastita sredstva, plan postupanja što se tiče toga. No tu nemamo još i riješena pitanja provedba i tu moramo biti jako oprezni. Kad govorimo o samoj E, komunikacije. Ne smo samo reći da pobjedili smo, podijelili, e, pobjedili smo prije nego što dođemo do kraja utakmice. Pred nama je još puno posla. Neću sada tu e, možda kvariti feštu, no u svakom slučaju ipak vas pozivam da i dalje budemo lucidni. Valerije je govorila o tome o e, ovom porezu na e, financijske transakcije. Radi se o porezu koja je, e, koji je najpravičniji što se tiče socijalnog učinka, koji sprečava manipulacije i taj porez je nešto što je zapravo odgođene za budućnost to nije ni u kojem slučaju slučajnost i zato moramo biti jako porezni. A kad govorimo o prethodnicima, ja sam malo sumnjičav što se tiče izbora 2018. godine, da se poveže znači ovo pitanje vladavine prava sa peketom oko kojeg pregovaramo. Ne bih sad želio da e, narednih dana i eventualne blokade Mađarske i Poljske, onda parlament još mora napraviti nekakve dodatne ustupke. U tom smislu ne smijemo se sad previše unaprijed veseliti pobjedi. Imamo e, dobar kompromis ako stvari ostanu ovakve kakve jesu, ali ne smijemo sada misliti da je sve gotovo. E, ja mislim da smo ovdje zbilja došli do e, kraja naših mogućnosti. Mi smo došli do kraja naših mogućnosti ustupaka i nema više nijedan jedan milimetar u nekom pravcu u kojem možemo ići. Hvala. A sada gospodin Đonča ima riječ. Izvolite. Hvala. Prije svega želim zahvaliti svima na obavljenom poslu u ime parlamenta i Europske unije. No, ovaj rad je zasinjen ovim mehanizmom, u, mehanizmom uvjetovanosti vladavinom prava koji ide u suprotnom smjeru od europske solidarnosti. To nikad se nije dogodilo prije u prošlosti. Ovaj instrument je preventivan i u tom slučaju imamo pravo da se kaže u svakom trenutku da, na primjer, vlade Mađarske ili Poljske ne obavljaju posao na pravi način. Ja mislim da to ni u kojem slučaju e, nije e, konačno, već da bismo trebali i dalje tražiti kompromis i ne ići u suprotnom smjeru od europske solidarnosti. Da, jako mi je čudno što neki e, govore o političkim e, igrama Desetine milijuna građana u Poljskoj i u Mađarskoj imaju pravo glasati i odlučivati o tome što se događa u Europskoj uniji. To je pitanje europske solidarnosti. E, oporbeni političari e, u ovim zemljama idu u Brisel i onda govore o tome kako je tamna ta vladavina, no to nije uvijek realnost ono što je izuzetno važno da se ovaj e, mehanizam koristi sa privolom svih. E, da, u istinu, kad govorimo o vlastitim sredstvima, svi imaju pravo reći što e, misle. Mi mislimo da to nije pravi način u, smjeru u kojem trebamo ići. Hvala. A sada spontano javljanje za riječ. Prvo, Vlad Gorge iz Rinju koji mijenja gospođu Klotid Armo. Želimo mu dobrodošlicu. izvolite gospodine Đorđe, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Svoju ulogu u Europskom parlamentu započinjem u ovom važnom trenutku. Znači ja sam Vlad George, ja sam e, isto tako odvjetnik. Radio sam e, prije za e, rumunski parlament vezano uz pitanja vladavine prava. I u tom smislu sam uvijek promicao europske vrijednosti. Ljudi smatraju da moramo biti ambiciozni što se tiče trošenja te da moramo na pravi način izaći iz ove krize, jako je važno da sredstva iz Europskog parlamenta, iz Europskog proračuna budu potrošena prije svega na korist e, država članica i građana. Ne smijemo e, dopustiti da se i jedan euro izgubi u koruptivnim mrežama. Moramo poslati snažnu poruku nacionalnim tijelima da trebaju surađivati sa Europskim parlamentom. Vladavina prava i sredstva to su zapravo dvi, e, lice i naličje iste stvari i u tom smislu možemo reći da će sljedeće godine biti E, ključni test za građane mogu li ili ne vjerovati Europskoj uniji. U tom smislu moramo u svakom slučaju raditi na utvrđivanju tog povjerenja. Hvala gospodine Gerge, još jednom želim vam dobrodošlicu. I sada na kraju dajem riječ gospodinu e, glavnom e, ravnatelju, gospodinu Kopmanu. Oprostite gospodine Kompan, prije vas dajem riječ gospodinu Levandovskom koji se javio za riječ, znači prvo on, a nakon toga vi. Hvala. U izuzetnim vremenima e, isto tako imamo i izuzetne rezultate. Zadnji put kad smo imali mali malo povećanje europskom, sredstava u europskom proračunu je bilo 2006. godine, otprilike 4 milijarde. u tom smislu je jako je e, važno što imamo ovo povećanje. 2013. smo imali određena sredstva koja su bila pronađena nađena vrlo kreativno u okviru ovih margina. I zbog ovoga, ovog rezultata, možemo svi biti zadovoljni. E, ja vrlo cijenim što smo uspjeli postići dodatna sredstva za prioritetne programe za Europski parlament. Još jednom čestitam svima, budući da e, sada zbiljati troškovi nisu e, sad tako abstraktni, nego su zbilja konkretni. Kad govorimo o modernizaciji e, sredstava i prihoda, tu smo imali isto tako i vrlo lošu ulogu e, Ujedinjene kraljevine. I ono što je zapravo loši ishodi za Ujedinjenu kraljevinu i e, za Europsku uniju cijelosti može ipak biti određena mogućnost što se tiče pronalaženja novih prihoda u okviru europskog proračuna. Još jednom čestitam svima na dobro obavljenom poslu. Hvala gospodine Lewandowski. I sada, kao što sam već najavio, dajem riječ gospodinu Kopmanu, glavnom ravnatelju Europske komisije za proračun koji je bio usko uključen u pregovore prethodnih tjedana. Hvala predsjedatelju, poštovani Johan, poštovani kolege. Čestitao bih vam još jednom na ovim rezultatima pregovora koji smatram da su bez presedana. Nikad nismo imali proračun ovakvog veličine 1,8 trilijuna eura. Također bih rekao da postignuća, kao što je gospodin Lavendovski upravo rekao, pregovorima što se tiče dodatnih sredstava su nevjerojatni zbog toga što ovih 15 milijardi eura ima doista snažnu veliku europsku vrijednost. Spomenuo bih samo program Europske unije za zdravstvo koji na temelju vijesti koje opet danas zaprimamo o cjepivima jasno pokazuje da koliko je samo važan također. Mislim da ste mnogo postigli po pitanju osnaživanja klime raznolikosti, odredbe koje se tiču rodne perspektive, što je vrlo važno. Zahvalan sam i na poslu koji se tiče povratka i ponovnog korištenja instrumenta fleksibilnosti, a ne smijemo podcijeniti rezultate što se tiče plana puta za nove vlastite resurse koji zapravo značajan napredak ostvaruju što se tiče rezultata nakon sastanka vijeća u Strpnji. Države članice se ne mogu obvezati na nove resurse koje još nismo niti predložili, no program rada je vrlo strukturiran, vrlo su jasni tu pokazatelji što trebamo učiniti. Vjerujem da kad komisija odradi svoj dio posla da će vijeće vrlo intenzivno moći ovo raspraviti. Sad možemo preći na ovaj konačan korak. Žao je doista što vijeće danas nije moglo donijeti odluke što se tiče daljnjeg rada. Vrlo malo nam je vremena ostalo ove godine, proračun 2021. Prvi novi visi i ovisi i ovome. Sutra počinje razdoblje mirenja. Znam da ste doista posvećeni nastavku rada, pokretanju ove ovdje teme i vjerujemo da će zapravo vijeće uspjeti riješiti svoje unutarnje poteškoće što se tiče prihvaćanja cjelokupnog paketa ubrzo kako bi na kraju konačno mogao usvojiti cjelokupni paket time pružujući pravnu osnovicu za dogovor oko proračuna za 2021. koji ubrzo mora stupiti na snagu. Sve ukupno rečeno vrlo važan rezultat koji će modernizirati znatno Europsku uniju i koji ćemo sada trebati ubrzo pokrenuti kroz dobro obavljen e, posao proračunskog tijela, čiji ste vi ključan dio. Hvala lijepo. Hvala vama, gospodine Kopman. E, zaključio bih e, s ovom točkom sljedećim riječima. Prije svega, nacrt preporuke za VFO i ovaj naš pristanak bit će prosljeđen čim bude na raspolaganju sa kratkom odgodom za amandmane, što će biti naznačeno kada će vam dokument biti poslan. Molim vas imajte na umu da u skladu sa pravom 1.05 parlamentovog poslovnika amandmani će biti prihvatljivi samo ako planiraju podržati ono što su su izvjestitelji ponudili, a konferencija predsjednika potvrdi da će plenarna glasati o pristanku na VFO na sljedećoj plenarnoj u studenom glasat će se 23.11. i naglašavam da ovaj kalendar ne dopušta da se radi na razini odbora u svim jezicima, već će se raditi samo na engleskom. Moja sljedeća zaključna, zaključni komentar je da sporazum također sadrži znatne izmjene interinstitucionalnog sporazuma koji se je, a koji se tiče proračuna s obzirom na hitnost poslat ću pismo glavnom odboru AFKU kako bi se ovo ovdje pridodalo njihovom izvješću, a i članovi odbora, odbora Bać će glasati o tome u četvrtak 19.11. od 15 do 15.45. E, što se mene tiče, nemamo ništa pod Sljedeći sastanak će biti potvrđen, za sada je to ponedjeljak 23. 11. i s time zaključujem sastanak. Hvala svima. take, wants to Sorry, uh, Margarita... Ispričavam se, tek sada vidim da je Margarita Marquez zatražila riječ, izvolite. Hvala, mislim da mogu govoriti portugalski, sada sam dobro upalila kameru. A tehničke službe su mi pritom pomogle, hvala im na tome. Želim ukazati na sljedeće. A ja mislim da će naš kolega Olbricht se isto tako s time složiti. Inače će se morati još jednom javiti za riječ. Naime, gospodin Olbrit i ja smo izvjestitelji za ta dva pitanja, dakle za izvješće koje ćemo pretvoriti onda u pismo. Mi smo izvjestitelji na te dvije točke i htjeli smo već sada zahvaliti svima na buduću dobroj suradnji sa kolegama i kolegicama. I zbog toga smo odlučili da ćemo taj nacrt izvješća poslati svim kolegama i kolegicama kako se ne bi e, tu e, odrazio samo naše stajalište. thank you, Margarita. Hvala Margarita na ovim dodatnim komentarima. E, još jednome ovime završavamo sastanak. Hvala.